Usvajamo zapisnik. Jučer je predsjedavajući najavio tumačenje pravila, e, odnosno članka 282 stavka 5. Sukladno članku 11, 211, budući da nismo zaprimili nikakvo mišljenje, onda se ovime taj prijedlog smatra usvojenim. Prva stavka na dnevnom redu je izjava potpredsjednika.